Sljedeća točka dnevnog reda se odnosi na izjavu vijeća i komisije o navodnom sprečavanju pokušaja ulaska izbjeglica u Grčku, pred Grčkom obalom, u području farmakonisija, koja je završila smrću nekoliko izbjeglica. Najprije ćemo dati riječ gospodinu Veniselosu, koji će u ime vijeća dati svoju izjavu. Gospodine Veniselos, imate, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Dame i gospoda, ja sam ovdje kao predsjednik vijeća, međutim isto tako sam eh, ministar vanjskih poslova Grčke. U oba ta svojstva i iznad svega želio bih izraziti e, sučut e, grčkog, e, grčkog grčke vlade i cijelog društva zbog tragičnog incidenta brodoloma koje se dogodio kraj otoka Farmakonisi. Imali smo mnoge takve tragične situacije. A najvažnija je bilo tragični incident u Lampeduzi. Vidjeli smo e, pritiske u regiji Lampeduze i usprkos stalnih napora koje ulažemo i isto tako e, onih napora koje ulažu, e, ulažu obalna straža Grčke, vidjeli smo koliko, koliki je pritisak i na granice, zemljane granice Bugarske i ostalih zemalja jugoistočne Europe. S obzirom da Europa ima tako veliku e, jugoistočnu obalu, trebaju e, očuvati. Imaju tako duge e, granice i naša sredstva nisu uvijek e, dostatna i zato trebamo se suočiti sa incidentima koji, su jako, koji se jako razlikuju od onih kojim, s kojima smo se suočavali u prošlosti. Jer kriza i građanski rat u Siriji je stvorio jako veliki tok e, izbjeglica a to stvara ogromne pritiske i svaki dan se moramo suočavati s takvim nesrećama. Tragedija u farmakonisiji je e, tipični primjer učinaka takvih e, velikih imigracijskih pristoka. Od e, 8. mjeseca 2012. u e, Istočnom Egeskom moru situacija se dramatično pogoršala. 2008. bilo je 15.000 takvih incidenata. Međutim, onda su se oni smanjili, spektakularno su se smanjili prije posljednje eksplozije u Siriji. 2011. bilo ih je manje, 2012. ih je bilo manje, međutim od e, kolovoza 2012. postoji jedan jasan porast. E, Grčka obalna straža mora patrolirati e, na području od više 2000 kvadratnih kilometara u istočnom Egejskom moru. Ova regija očigledno uključuje veliki broj e, otoka i e, malih e, hrida, hridi. Do sada je imala operacije spašavanja od 3120 osoba, to je 21 29% od onih koji su ušli nelegalno, odnosno ilegalno i bez putnih dokumenata u Grčku. E, naše zemljane snage su e, isto tako otkrile tursku, e, tursku ribarsku lađu. Odmah smo obavijestili obalnu stražu koja je otišla u to područje. Vrijeme je bilo jako loše i dogodila se drama. Jer jedan veliki broj života je u tom slučaju izgubljen. Ta je nesreća e, nas zaista osvijestila o tom problemu. E, kao e, je što je ministar trgovačke marine u Grčkoj naglasio u pismu koji je poslao povjereniku za humanitarne poslove i povjereniku, povjerenici Malstrom E, neovisna pravosudna istraga e, se upravo provodi. Želimo istražiti u potpunosti što se dogodilo. Želimo otkriti e, potpunu istinu. Želim vam reći da nema razloga koji bi mogli ograničiti dubinu i podrobnost te istrage. Zakon bi trebao ovdje e, biti e, od velike važnosti i e, ne znam koji su rezultati te istrage, ali sam saznao da je Frontex, da Frontex ima svoje vlastite informacije. Naša obalna straža im je pružila sve informacije i sve podatke kako su zabilježene u njihovom mehanizmu vođenja evidencije E, moramo donijeti zaključke od onoga što se dogodilo i već sam spomenuo u prethodnoj raspravi e, o Bugarskoj, Europska unija treba pokazati solidarnost. Na, načelo e, pravedne, pravednog raspodjele tereta treba primijeniti. Mi se suočavamo sa svakodnevnim pritiscima i moramo e, izgraditi jedan institucionalni okvir koji sam prije predstavio. To je jedan od prioriteta grčkog predsjedništva, a to će biti i e, prioritet talijanskog predsjedništva koje će nas naslijediti želimo uspostaviti jedan, jednu još integriraniju strategiju za e, upravljanje migracijskim tokovima. Želim vas podsjetiti da je Europsko vijeće o tome dva puta razgovaralo i to u listopadu i u prosincu i tijekom neformalnog e, sastanka e, ministara e, unutarnjih poslova i, i pravosuđa 24. siječnja u Ateni raspravljali su o tome sa povjerenicom Malstrom kako bi pronašli rješenje. u eri nakon Štokholma i e, prijedlog koji će isto tako i Europska komisija predložiti. Nadamo se da će Europsko vijeće e, zaključiti taj program za upravljanje migracijskim tokovima. E, takvo srednjoročno planiranje ne može biti naš jedini odgovor na svakodnevnu agoniju ljudi E, koji pokuša, iz organiziranog kriminala koji koriste i iskorištavaju izbjeglice koji traže e, zaštitu i koji žele pobjeći od nečovječnih uvjeta u Siriji i u mnogim drugim e, zemljama na Srednjem istoku i u ime e, vijeća i, grčkog, e, grčke vlade želim vam reći da će ta e, istraga biti potpuna i poštena, da ćemo surađivati s komisijom i nadam se da će biti učinkovita. Hvala lijepa. Hvala vam gospodine Veneselos. Sada ćemo čuti mišljenje komisije. U ime komisije obratit će nam se naša draga Cecilija Malstrom. Izvolite. Hvala vam predsjedniče. Dame, dame i gospođa, e, dragi ministre vanjskih poslova, ja bih isto željela izraziti sučut e, zbog strašne nesreće u komisiju i gubitka života tamo e, članovi članovima obiteljima i prijateljima. Mi smo svjesni te situacije u Grčkoj i e, već neko vrijeme smo e, se angažirali sa grčkim vlastima kako bi uspostavili e, funkcionalnu politiku migracija u skladu sa međunarodnim i europskim normama. No, veliki je napredak učinjen, ali još uvijek trebaš mnogo napraviti i nastavit ćemo i dalje podržavati i pomagati Grčkoj u sustavu azila, u upravljanju granicama i slično. Nedavno smo dobili e, navode o e, takvim e, operacijama vraćanja u Turskoj i, zabrinuti smo. stalno smo u vezi sa vlastima vezanim za te navode i e, platimo situaciju na terenu kao i imamo prisustvo Frontexa. Ovom incidentu od informacija koje imamo do sada izgleda da se radilo o operaciji e, spašavanja, e, a ne e, o operaciji kontrole granica. Vrijeme je bilo vrlo loše i jako je teško znati točno što se dogodilo. Naravno, gubitak života je uvijek neprihvatljiv, i ne treba ga tolerirati. Bila sam u Ateni baš e, jutro nakon tog incidenta, govorila sam sa nadležnim ministrom za e, red i zaštitu i e, ministrom Malmitiotisom koji je ministar za pomorske granice i zamolila sam ih da provedu jednu potpunu istragu, oni su obećali da će to učiniti i da će poduzeti sve mjere kako se takve nesreće više ne bi događale u budućnosti. Naravno, ovu priliku iskorištavam kako bih po, e, podsjetila Grčko i ostale da kada se provode operacije nadzora granice, sve strane moraju e, poštivati sva ljudska prava migranata, a posebno poštovati načelo nevraćanja. E, takvo vraćanje je nezakonito prema e, međunarodnom pravu i europskom pravu i moramo osigurati da tražitelji azila e, na e, granicama imaju pristupa postupku azila e, za one državljane trećih zemalja koji žele predati zahtjev za azil. I zato se nadamo da će doći do jedne brze, transparentne i potpune istrage kako bismo vidjeli što se dogodilo toj tragične noći u farmakoniziji. Hvala lijepa. Hvala vam gospođo povjerenice. Sada ćemo početi s govornicima koji će govoriti u ime vlastitih klubova zastupnika. Prvu imamo gospođu Marijetu Đananku u ime europskih pučana. Imate minutu i pol. Hvala Hvala. Hvala, želim zahvaliti ministru te povjerenici na njihovim eh, objašnjenjima. Bila je to akcija spašavanja u dva sata ujutro, no ukoliko postoje bilo kakve sumnje, zapravo od kad su se pojavile sumnje, cijela je priča poslana na istragu. No, gospođo povjerenice, htjela bih da nam nešto, htjela bih nešto pojasniti. Grčka se mora suočiti s ogromnim brojem imigranata i izbjeglica. Dobro ste točno ste spomenuli pitanje davanja azila. No, postoje ljudi koji ni ne stignu do takvog zahtjeva. A druga je stvar da je postignut sporazum sporazum koji kaže da u prve tri godine neće biti ponovnog e, ulaska. No to se odnosi samo na Tursku te su, naše su granice zajedničke granice Europske unije, zato imamo Frontex i ostale zemlje Europske unije moraju shvatiti da ako žele imati dobre odnose sa susjedstvom i ako zemlje u susjedstvu žele imati dobre odnose sa Europskom unijom, da se moraju boriti protiv ovakvih praksi, praksi trgovina, trgovine ljudima, iskorištavanje ljudi koji samo traže bolju budućnost. To je zapravo glavni problem i mislim da gospođo povjerenice da je vaša odgovornost da date prijedloge i sami ste rekli da bi trebalo biti više solidarnosti više Europe u ovom pristupu potrebno je više napora malo ste otvorili vrata da no ne možete ih otvoriti potpuno zato što bi to značilo vrlo loše uvjete i stvaranje getova u području koje bi trebalo biti područje mira, prosperiteta i demokracije. Hvala vam. Hvala vam gospođo Đanaku. U ime socijalista i demokrata dvije minute ima gospođa Kopa. Tragedija sa 15 žrtava u farmakonikisu to nije samo grčki problem kao što ni događaj u Lampeduzi sa preko stotinu mrtvih nije bio samo talijanski problem. I jedan i drugi događaj su europski problemi. I ti događaji jasno pokazuju da Europa nema integriranu e, politiku za imigrante. Vrši se pri, pritisak na zemlje juga kojima se prijeti isključivanje iz šengenske zone ako ne budu imale vrlo stroge režime. Na taj način stradaju žrtve i to uglavnom žena i djece, djeca. No, postoje i grčki problem, a to su izjave ministra za zaštitu građana koji kaže da nažalost dobivamo imigrante drugog razreda. Mnogi od njih dolaze iz ratnih područja i naravno treba im pružiti azil. A to dolazi, ta je izjava dana dva dana nakon događaja u farmakonisiju. Drugi problem su e, izjave ministra za pomorska pitanja. Koji kaže da se na ovaj način samo stvaraju politički problemi e, Grčke. I još je jedna stvar važna, a to je da izjave UNHCR-a o onima koji su preživjeli se znatno razlikuju od izjava obalne straže. I jedan dobar e, novinar je objavio tu strašnu priču koja je prepuna tragedije za sve ostale građane. Sada imamo izjavu kolege Krisogelasa u trajanju jedne minute u ime zelenih. Drago mi je da sam čuo predsjednika koji je zatražio e, koji je izrazio sučut i zatražio od grčkog društva također sučut. Bilo je jako puno razlika u mišljenjima o tome što se dogodilo prije nego što je istraga uopće započela. Naravno, ne smijemo odlučivati što se dogodilo prije nego što se istraga dovrši ministar za pomorska pitanja, je e, dao izjave i opisao ono što se događalo prije nego što je istraga uopće završena. Tako da jasno je da te izjave u biti kritiziraju ono što je ministar za zaštitu građana rekao. On je govorio o građanima drugoga reda. To se mora povući. Ovdje u Europskom parlamentu vjerujem da ćemo imati različiti pristup. Naravno, Europa mora pokazati svoju odgovornost. I to govori i izvješće Vijeća Europe. sedamnaestpet tisuća ljudi se utopilo u sredozemlju u razdoblju od deset godina. To su ljudi bili koji su pokušavali doći u Europu. Tko su oni bili? Nepoznati ljudi? Jesu li to samo e, nezakonite mreže? Ne, to su ljudi koji su bježali od smrti. To su ljudi koji se ukrcavaju prenatrpane brodove kako bi izbjegli od smrti. To su ljudi koji se utapaju oko Lampeduze ili u Grčkom moru. Ono što se dogodilo na farmakonisiju. Ljudi su bili iz Afganistana i Sirije. Stoga bismo na razini Europske unije trebali imati drugačije politike. Europska unija nas ne bi trebala gurati prema tome da zatvorimo granice ljudi koji imaju svako pravo da imaju status e, izbjeglice bi morali imati to pravo. Dragi kolege, moram vas podsjetiti da se nalazimo u vječnici i da nam je vrijeme ograničeno. To znači da svaki puta kad kolega udvostruči vrijeme svog govora, kao što učinio posljednji kolega, to znači da će sljedeći kolega izgubiti e, pravo na javljanje. A to nije naša praksa. Stoga vas doista iskreno pozivam da se držite vremena koje vam je dodijeljeno i ako ne bude drugog rješenja morat ću jednostavno vam ugasiti mikrofon nakon što e, pređete vrijeme koje vam je dodijeljeno. hvala e, oprosti kolega U ime Ljevice imaš jednu minutu. Hvala vam politike i prakse na grčkoj granici nisu sramota samo za Grčku, već za cijelokupnu Europsku uniju. I to stoji u izvješću Amnesty Internationala još objavljenom još prošlog lipnja. Što se tiče tragičnog događaja u farmakonisiju, grčke vlasti su tu odgovorne ovakva sprječavanja ulaska, ovakvo odbijanje imigranata, ulaska imigranta je već osuđivano u prošlosti. Moramo provesti neovisnu istragu da vidimo tko je doista kriv. Gospođo Malstrom, koliko još osoba se mora utopiti u Mediteranu prije nego što shvatimo da moramo u potpunosti promijeniti našu politiku o imigraciji, o azilu, o zaštiti osnovnih ljudskih prava u cijeloj Europi moramo poduzeti konkretne mjere i to odmah kako bismo pomogli imigrantima moramo uspostaviti e, centre za prihvat imigranata moramo imati novi zakonodavni okvir koji će osigurati da imamo e, pravilnu raspodjelu imigranata u svim zemljama Europe a sada nastavljamo sa govornicima koji će govoriti u svoje ime. I najprije ima riječ gospođa, gospođa Hohelmajer, minuta i pol. Gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, ministri, opet su ljudi u bijegu poginuli. Mi smo bili obavješni pismeno da je e, tu nije intervenirao ni Frontex ni druge snage a, e, izvještaj e, grčke vlade e, se protivi izvještaju izbjeglica. Frontex ne može e, imati analizu. Ja stoga pozdravljam e, intervenciju državnog tužitelja Grčke dok god e, jedinice državne obalne straže nam ne daju dobre izvještaje, doći će do nejasnih situacija. Zato moramo surađivati. Frontex je neutralna organizacija koja pomaže svim izbjeglicama. Mi želimo pomaći e, izbjeglicama i e, držati se europskih e, načela, to jest sve drugo je neprihvatljivo. Izbjeglice imaju pravo na pravično postupanje. Moramo se usredotočiti na E, izbjeglice moramo kritizirati one vlade koje izbjeglice ne žele primiti na svoje obale e, često dobivamo potpuno krive podatke o tome što se dogodilo hvala vam sada jednu minutu ima gospodin arsenis Danas bih kroz svoju poruku htio izraziti sučut žrtvama ovog, ovog uh, utapanja, a isto tako pružiti poruku potpore onima koji su izgubili svoje članove obitelji. Žene i djeca na plovilu su plakali, vikali su za pomoć no obalna straža ih je vrijeđala i svi bismo se utopili da nije došlo do ovog e, do ovoga netko je primio komad drva i htio bih osuditi licemjerje svih vlada jer sve ove vlade zapravo podržavaju ovakve događaje zato što podržavaju politiku Dublina dva. Obalna straža u Grčkoj je dobila upute da bi u svakom slučaju trebala odbiti te imigrante. I zapravo, i gospodine Vinezelos, vi ste za to krivi. Hvala vam sada. Minutu i pol, to jest jednu minutu ima riječ kolega Angurakis. Tragedija u farmakonesiju je e, rezultat neodgovarajuće politike Europske unije te neaktivnosti koalicije na vlasti u e, Grčkoj. Ovakve operacije samo utječu na porast broja žrtava. Kroz njihove imperialističke intervencije e, oni uništavaju ljudske živote. Moramo stati s ovakvim aktivnostima, moramo stati s operacijama Europske agencije Frontex i Europskim sustavom nadzora granica. Morali bismo dati azil ili privremeni humanitarni e, status, status onim ljudima koji dolaze iz e, ratnih područja. Morali bismo odbiti uredbu Dublin 2. I na kraju Grčka bi trebala odmah prestati sudjelovati u svim imperialističkim aktivnostima NATO-a i Europske unije. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Komucakosu. Nesreća na farmakonisiju je bila prava tragedija. No, kako ćemo se boriti protiv ilegalne imigracije? Pogotovo na moru. Riječ je o vrlo teškom zadatku. S jedne strane imamo državu koja ima svoje institucije, i država prema međunarodnim konvencijama, prema međunarodnom pravu, te prema europskim zakonima, mora štititi granice na način da provodi propise. No, s druge strane, svi, sve mreže e, organizacija koje trguju ljudima i očajni ljudi koji riskiraju svoje živote, svi se slažemo oko toga i svi se slažemo oko toga da je pravo na život osnovno ljudsko pravo. To je apsolutno pravo. I tu ne može biti iznimaka. No druga stvar je da zaštita i sigurnost naših granica je ozbiljna zadaća svake zemlje članice i to su načela koja Grčka primjenjuje pokušavajući riješiti probleme ilegalne migracije. I to je politika koju smo slijedili i zbog toga se zapravo tu smo politiku slijedili i te dramatične noći krajem siječnja grčka se nalazi u vrlo teškim e, teškim okolnostima i europska unija mora ispuniti svoj zadatak a to je pravilna raspodjela izbjeglica diljem europe imamo dvoje kolega koji su se javili za riječ znate da smo znate da ćemo ugasiti mikrofon kad prođe jedna minuta. Izvolite, gospođo Kristin. No, not in mikrofon. Le drame de Farga, Farm... E, e, drama o farmagoniziju, 12 mrtvih e, je zatražila debatu nevladine organizacije na osnovi svjedoka stavlja u pitanje ponašanje e, e, obalne straže e, Grčke. Otjerali su ih prema Turskoj. To je nepodnošljivo, a odgovornosti treba jasno ukazati. Od 2012 u 20 godina više od 25 tisuća mrtvih na Mediteranu. Ova nova drama pokazuje hitnost e, minimalnih tekstova o spašavanju na moru. 45 e, tisuća ljudi je došlo u Europu 2013. E, Oni su podijeljeni na države članice. Vijeć ima gospodin Marfi. Hvala vam. Ministre Venizelos, vaša vlada ne uspijeva u svojim naporima. Povjerenice Maustrom, vaša komisija također. A ove brojke samo dodajemo brojci od 20.000 ljudi koji su poginuli pokušajući ući u Europsku uniju proteklih 20 godina. Ovaj je gospodin izgubio ženu i dijete, a ovaj je izgubio ženu i četvero djece poginuli su u brutalnom postupanju od strane obalne straže koja ih je eto nastojala spriječiti da uđu u Grčku. I takvo brutalno ljudsko ponašanje dolazi iz brutalne politike koju je osvojila grčka vlada i Europska unija i dolazi iz brutalnog i nehumanog sustava. Najgore elemente toga sada vidimo u Grčkoj i to je sustav kojeg moramo slomiti. Hvala vam kolega. Završili smo sa spontanim javljanjem za riječ i sada ću najprije dati riječ povjerenici Malstrom da reagira na vaše komentare. Hvala vam. Mi smo naravno svjesni pritiska s kojim se suočava Grčka i kao što sam rekla u svojem uvodu pokušavamo pomoći Grčkoj koliko god je moguće. Tehnička pomoć, praktična pomoć, pomoć u vidu ljudskih resursa te značajan financijski iznos kako bi se izgradio sustav za prihvat imigranata, kontrolu granica, za eh, azil i sve to da bude u, u skladu sa europskim propisima. Mnogi od vas su uz farmakonisi spomenuli i um, nesreću u Lampeduzi. Ja sam bila tamo, vidjela sam ljesove i doista to se ne smije događati u Europskoj uniji. No to nam se događa svaki dan, možda ne u takvom velikom omjeru, no događa nam se svaki dan. I kad govorim s ljudima koji rade, to jest sa izbjeglicama, oni kažu da znaju da je rizik od utapanja u Mediteranu oko 60-70% i svejedno kreću na taj put, svejedno se ukreću, svejedno se ukrcavaju na te brodove, zato što je to jedini način da dođu u Europu. Nema zakonitog načina da oni dođu u Europu. Moramo im osigurati da oni dođu sigurno u 28 zemalja Europske unije, ne samo u 10. Sve zemlje moraju barem malo otvoriti svoje granice prema imigrantima. Trenutačno u postštokolskom programu radimo na načinima da vidimo na koji način to možemo osigurati kako bismo sve zemlje članice uključile u to. Naravno moramo surađivati s eh, ostalim, eh, sa trećim zemljama. Netko je spomenuo Tursku, potpisali smo sporazum sa Turskom koji će, ja se nadam, uskoro stupiti na snagu. Osim toga radimo i na suradnji sa drugim zemljama, Tunisom, Marokom, Libijom i Egiptom, zapravo s njima je malo situacija teža jer u ovom trenutku nije lako razgovarati s tim zemljama, da se i razbiju mreže krijumčara, a i da se zajedno s njima radi na izgradnji dobre politike. Osim toga, radimo i sa Frontexom na operacijama e, potrage i spašavanja. I isto tako imamo novi sustav na kojem možemo identificirati vrlo mala plovila da, u Europi treba više solidarnosti, ali treba i više odgovornosti. Te dvije stvari idu ruku pod ruku i naše politike moraju biti, e, moraju u potpunosti poštovati ljudska prava i moraju dopustiti imigrantima da dođu do naših granica i da traže azil. Tražiti azil nije zločin, nije zakonito, to je nešto što je zaštićeno Ženevskom konvencijom i europskim propisima. No, e, politička klima danas nije baš nije puna dobrodošlice, no moramo pomoći tim ljudima. O tim e, strašnim događajima, da, to doista jesu tragični događaji. Navodi e, o obalnoj straži su vrlo, vrlo ozbiljni i doista želim čuti e, nalaze istrage koja će nadam se rasvjetliti što se dogodilo te olujne noći. Hvala Cecilija. Zatvorit ćemo ovu raspravu sa intervencijom gospodina Veniselosa. Izvolite, imate riječ. Dopustite mi, uvaženi zastupnici, da kažem da u svojoj dugoj parlamentarnoj karijeri često sam sudjelovao u raspravama u našem grčkom parlamentu kada smo razgovarali o pitanjima života i smrti ljudskih drama. No, te se teme vrlo često koriste za političke ciljeve. Dopustite mi da kažem, ja dijelim vašu zabrinutost i ja se slažem s vama kad govorimo o poštovanju ljudskog života o, kad govorimo o spontanoj emotivnoj reakciji, dakle bilo koji čin koji završava smrću ljudi, a posebice žena i djece. Ne želite da nagađamo kako će završiti istraga. No sada vodimo raspravu, razgovaramo. Mi vjerujemo i u potpunosti imamo povjerenja u neovisnost našeg e, tužitelja, zato što u Grčkoj je ured, je tužiteljstvo neovisno. Oni nemaju nikakve veze sa izvršnom vlasti. Svi ovi događaji će biti predmet istrage i provest će se zakon u potpunosti. I još bih htio naglasiti da kroz e, Europsko vijeće da je zapravo ovo što sam ja sada rekao i stav vijeća, ali i stav grčke vlade. I zapravo odražava ono što su spomenuli kolege iz grčke vlade. Nekoliko dana nakon e, incidenta u farmakonisiju, gospođa Malstrom je razgovarala s ministrima iz grčke vlade, ministar za zaštitu e, građana i u potpunosti se slažemo sa njihovim mišljenjem. Izbjeglice se ne smiju e, smatrati građanima prvog ili drugog reda. Vrijednost ljudskog života je uvijek ista. To je osnovno načelo jednakosti svih ljudskih bića a to se naravno odnosi na imigrante, na izbjeglice i na sve nas. Grčki ministar e, pomorske marine je e, već poslao pismo povjereniku i e, Vijeću Europe i rekao je da je spreman na suradnju te da će u potpunosti surađivati s Vijećem Europe jutro sam se sastao s glavnim tajnikom Vijeća Europe i razgovarali smo o tome na koje konkretne načine možemo surađivati uz puno poštovanje e, zadataka. Gospođa Malstrom je na početku svog govora nešto vrlo jasno rekla. Rekla je da operacije kontrole granica moraju se jasno razlikovati od operacija za potrage i spašavanje. I jasno je rekla da je operacija na farmakonisiju bila operacija potrage i spašavanja. I to je u skladu sa konvencijom iz Čikaga i s konvencijom iz Hamburga. Jako puno smo radili na e, operacijama potraga i spašavanja zato što to ima jako puno veze sa zaštitom naših granica, našog suvereniteta, a i ljudskih života. I mogu vam jamčiti da doista ne može biti nikakvih e, sprečavanja ulaska, osim u slučaju da nemamo ugovore e, koji dozvoljavaju dakle, ponovni ulazak. Ako Europska unija kroz Frontex i kroz komisiju ne bude uspjela stati na kraj onima koji pokušavaju iskoristiti ljudski jad e, nikada nećemo uspjeti postići nikakve rezultate ideja je da se pregledaju svi zahtjevi za azilom na obali odakle ta plovila kreću bez ikakvog e, poštivanja putnika mogli bismo organizirati misije Europske unije na obale e, Libije, Tunisa i Egipta. Ako želimo stvoriti novu generaciju mehanizama i instrumenata, ti instrumenti ne bi trebali e, raditi na našim granicama, već na drugim, na drugoj strani. I moramo imati ovu, moramo voditi ovu raspravu ako želimo imati integriranu politiku upravljanja imigracije. U protivnom ćemo i dalje trpjeti od, ove velike nejednakosti između e, zemalja, dakle perifernih zemalja, zemalja na jugu, e, zemalja koje imaju na tisuće kilometara granica i zemalja koje se nalaze u centru Europe i koji nemaju takvih problema jako puno govorimo o solidarnosti govorimo o pravednoj raspodjeli no e, pritisci su posve drugačiji posve, posve nejednaki i ja se nadam da će ovakva rasprava pomoći kako bismo uspješno se suočili s ovim temama i naravno zaštitili ljudske živote. Naravno svatko od nas je odgovoran e, za svoje političke stavove. Za vrijeme moje političke karijere ja sam imao mnoge političke odgovornosti s govorom gospodina Veniselosa. Zatvaramo ovu raspravu i prelazimo na sljedeću točku. To je zajednička rasprava o izvješćima o napretku u zemljama Balkana. Izjave vijeća i komisije, izvješće o napretku Bosne i Hercegovina za 2000.